Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, toplo pozdravljam političku volju i naporan rad parlamenta nadležnog i pridruženih e, odbora, a svakako izvjestiteljice Lope Fontanje na sjajnoj pripremi i brzoj pripremi izvješća u ime Europskog parlamenta. E, doista ste učinili sve kako bi ovaj spis napredovao onoliko brzo koliko je to moguće da bude dovršen još za saziva ovog parlamenta. E, dakle, drago nam je vidjeti da parlament dijeli ambicioznost e, i viziju za ESF plus koju mi imamo. Riječ je o velikom proračunu za e, primjenu načela Europskog stupa socijalnih prava u vezi i sa poveznicom, novom poveznicom sa europskim procesom europskog semestra. Time ćemo dobiti veću dodatnu vrijednost za krajnje korisnike, to su naši građani modernizacijom tržišta rada, osiguranjem dobre zdravstvene skrbi, e, usmjeravanjem pomoći onima koja je najpotrebnija i općenito davanjem doprinosa ovoj socijalnoj dimenziji Europske unije. Ukratko, ESF Plus doprinjeće jednoj socijalnijoj Europi. Parlament e, je prihvatio e, i e, velik broj amandmana, pozdravljam ih jer, je njime naš tekst postao jasniji i bolji. Ima nekih gdje smo oklijevali tematska usmjerenja i odvajanje, namjensko odvajanje sredstava, to, na to je usredotočen najveći broj amandmana parlamenta. Po našem mišljenju, predalokacija nacionalnih omotnica ide dalje čak od onoga što smo mi predložili i bojimo se da bi se time smanjila fleksibilnost fonda. Time bi se spriječilo države članice da reagiraju na nove socijalne potrebe, a znamo da se, do to, da se to često događa u stvarnosti, i e, smanjilo bi njihovu mogućnost da se suoče sa izazovima E, i koji se pojavljuju u okviru procesa europskog semestra. Kad je riječ o konkretnim prijedlozima koji se odnose na e, inovacije u području zapošljavanja, naš e, prijedlog ima za namjeru približiti taj program ESF-u i sa zadovoljstvom primjećujem da Europski parlament za pozdravlja i odobrava spajanje tih fondova. No, naglašavam potrebu za fleksibilnost, kao što sam i ranije naglasila. Uvođenje fiksnih postotaka za podprograme bi smanjilo tu fleksibilnost i opet otežalo e, pravodobno i brzo reagiranje na nove izazove. I na kraju parlament, a osobito odbor ENVI, predlažu znatne amandmane programu e, ESF-a koji se bavi zdravljem primjećujem da veliki broj tih prijedloga na neki način odražava i želju da se programi zdravlja zadrže kao poseban instrument, kao što je to i danas slučaj. Poštujući gledanje parlamenta, smatramo kao komisija da veće sinergije među programima i jedna tješnja koordinacija e, programa pomoći će e, maksimizirati učinak djelovanja Europske unije i u konačnici biti od koristi građanima Europske unije i tvorcima politika. Novo poglavlja e SF+, plusa neće samo očuvati konkretan i poseban program zdravlja, već ćemo njime podržati i javnozdravstvene mjere, e, čime će se dakle osigurati visoka razina zdravstvene zaštite, a i gdje je to potrebno zdravstveni aspekti e, budu u, budu u središtu svih sredstava koje se troše na socijalna pitanja. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa povjerenice. A sada otvaramo raspravu najprije u ime odbora za proračun gospođa Glonek Morin. Izvolite. Hvala vam lijepa. Uredba EFS Plus omogućit će nam da imamo učinkovit to sredstvo za ostvarenje socijalne Europe. To je nešto što mi socijaldemokrati tražimo već čitav niz godina. Izvješće odbora za proračun podupire ovaj dobar prijedlog. Želim naglasiti samo tri stvari koje mogu poboljšati ovaj fond za one koji se nalaze u najvećim poteškoćama i ovdje također imamo potporu za banke hrane i humanitarne organizacije koje pokušavaju ublažiti socijalnu isključenost i siromaštvo. Važno je uspostaviti ravnotežu između tih fondova koji su sada objedinjeni i fleksibilnosti s druge strane. Želim zahvaliti kolegama koji su vodili rasprave unutar odbora i unatoč protivljenju e, uspjeli smo doći do određenih zaključaka. Sada je na vijeću da se pobrine da ovaj fond bude dostupan najvećem mogućem broju ljudi. Prema očekivanjima završit ćemo s radom iza 23 sata kasnije nego što je bilo planirano. Riječ sada ima gospodin Pirinski u ime odbora za nadzor proračuna. Molim vas da poštujete zadano vrijeme. Naš odbor je e, čvrsto uvjeren da će ESF plus ispuniti svoje ciljeve u sklopu zajedničkog upravljanja kako je to predviđeno novim novom uredbom o zajedničkim odredbama. Također, sukladno cilju ove politike e SF Plus poduprijet će čitav niz konkretnih ciljeva, a prvi od njih je poboljšanje pristupa kvalitetnom i održivom zapošljavanju koji poštuje prava tražitelja E, posla, odnosno nezaposlenih, a osobito dugoročno nezaposlenih i mladih uz istodobno poštivanje e, socijalnih prava i e, gospodarstva. Hvala vam lijepa. A sada gospođa Breso u ime odbora Ređi. Izvolite. Hvala vam lijepo predsjedatelju, povjerenice, uvaženi kolege ja ću spomenuti samo nekoliko konkretnih stvari vezano uz ovo izvješće, izvješće koje smo sastavili u odboru Ređi. Želim samo naglasiti da E, tekst Europskog parlamenta u odnosu na prijedlog komisije daje veću ulogu regijama i upravljačkim tijelima u regijama kako bismo osigurali bolju učinkovitost ovih sredstava. E, također predviđamo e, bolju povezanost ESF-a sa kohezijskim fondom i regionalnim fondovima. Podupiremo nastojanje da se regulatorni okvir pojednostavi. Smatramo da je to također važno poboljšanje. I na kraju u prijedlogu komisije postoji povezanost s europskim semestrom i konkretnim preporukama za pojedine zemlje e, s jedne strane i ulaganjima iz ESF-a s druge strane no e, važno je da se uzmu u obzir prioriteti gdje su ulaganja potrebna kako bismo imali bolju povezanost između kohezijske politike i e, europskog semestra kako bismo mogli poboljšati socijalnu dimenziju. Hvala. Hvala. Petra Kamerevert iz Odbora za kulturu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Obrazovanje je najvažnije u segmentu raspodjele društva u EU. Još uvijek imamo problem ravnopravnosti E, obrazovanje jest e, na neki način ovisno o dubini džepa roditelja. Ovaj problem zaista i mi koji volimo Erasmus ne zaustavlja se ni pred Erasmusom jer želimo i ovo izgraditi. Stoga me veseli da je ovdje u parlamentu smo mogli postići sporazum oko toga da se Erasmus u budućnosti izgradi i to kroz korištenje i ESF plusa u području obrazovanja kako bismo stvorili sinergijske učinke između Europskog socijalnog fonda i programa Erasmus. Sredstva se trebaju koristiti, a isto tako i svi oni koji su na neki način e, i imali u mobilnosti svoje iskustvo, te isto tako i postići napredak u prekograničnoj e, suradnji u obrazovanju. To je osnovni preduvjet kako bismo probili krug siromaštva i samo kako imamo pravo oružje možemo biti uspješni i u, dakle, na radnom mjestu, a svakako u to spada iskustvo stečeno iz zajednosti. Želim vjerovati da i države članice će ove mogućnosti iskoristiti, a isto tako je pitanje obrazovanja da stave na zaista visoka mjesta na svojim dnevnim redovima. Hvala. Zahvaljujem. Molim vas još jednom da se držite zadanoga vremena. Primjećujem da zastupnici iz kluba sda govore duže nego ostali, malo češće. Sada imamo zastupnika Krisogonosa, ali čini se da njega nema. Onda gospođa Post ispred odbora Libe, izvolite povjerenice. Naš glavni cilj u odboru LIBE bio je da um, SF Plus postane sredstvo za osnaživanje i zaštitu ljudi. Htjeli smo se pobrinuti da budući projekti budu što je više moguće inkluzivni i uh, da ne budu diskriminatorni te omoguće bolji život za sve u Europskoj uniji ovim fondom e, želimo se e, boriti protiv diskriminacije i isključenosti želimo uz pomoć ovoga fonda ostvariti održivo društvo a 2030, odnosno u ciljevima do 2030. Na to smo se i obvezali. Na kraju samo želim zahvaliti izvjestiteljici E, gospođi Lope Fontaine e, kao i ostalim kolegama na izvrsnoj suradnji tijekom sastanaka izvjestitelja u sjeni. Evo, ja sam se držala vremena. Tako je, hvala vam lijepo Soraja. E, govorili ste točno onoliko koliko ste imali vremena. A sada u ime odbora za prava žena, gospođa Kozlovska Rajević. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, povjerenice, uvaženi zastupnici. Prije svega želim čestitati izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni na učinkovitome radu. ESF za svoj cilj ima iskorjenjivanje siromaštva, promicanje mobilnosti i tako dalje. To su ciljevi koji su nam dobro poznati. Na odboru FEM Podastrli smo neke amandmane čija je svrha prevladavanje razlika između muškaraca i žena eh, koje vidimo u eh, ovom izvješću žene često nisu e, zaposlene upravo zato što se moraju skrbiti za djecu ili za starije članove obitelji dok nezaposleni muškarci često nisu zaposleni zbog zdravstvenih razloga često su nam potrebni programi za prevenciju bolesti, eh, a u slučaju žena potrebni su nam programi za skrb o djeci i starijima. Hvala vam lijepa. Evo, samo socijalisti govore duže nego što bi trebali. Molim vas da se držite zadanoga vremena u ime europskih pučana, gospodin Kaza. Slažemo se da Europska unija treba biti socijalna unija u kojoj će se po konkretnim, e, u kojoj će se na konkretni način odgovoriti na socijalne probleme. Europski socijalni fond da je doprinos ostvarenju tog cilja, no treba ga ojačati. Naši prijedlozi uvijek se moraju e, usredotočiti na potrebe društva, a osobito kad je riječ o prijedlozima koji utječu na poslove, radna mjesta i karijere europskih građana novi europski socijalni fond kao cilj ima da pomogne ljudima da pronađu radno mjesto taj fond promiče snažno ulaganje u ovaj sektor. Ovaj fond pomaže Europi da postane konkurentnija, a da pritome ne zaboravi na svoju socijalnu svijest. Novi Europski socijalni fond treba se nadovezati na uspjehe prethodnog fonda i ojačati ga time što će se četiri fonda objediniti i na taj način ostvariti sinergije svih tih programa. Mislim da će se socijalna kohezija time povećati, e, da će Europa postati konkurentnija, a to ćemo ostvariti u najvećoj mogućoj mjeri radeći kroz socijalni sektor. Hvala vam lijepo. U ime e, kluba SD-a gospodin Benifej, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem izvjestiteljici Lope Fontanj na odlično odrađenom poslu. E, cilj novog Europskog socijalnog fonda je da naš socijalni stup pretvorimo u stvarne resurse koji će doista pomoći europskim građanima. Drago mi je što sam imao priliku pridonijeti amandmanima koji će ojačati prijedlog komisije usmjeren na osiguravanje obrazovanja i osposobljavanja mladih. Između ostaloga, mladima ćemo se omogućiti usavršavanje u digitalnim vještinama tu postoje i socijalne odredbe. U središte pozornosti stavili smo osobe s invaliditetom, želimo im omogućiti pristup visokokvalitetnim radnim mjestima i izobrazbi i na kraju omogućit ćemo i sufinanciranje e, određenih vrsta socijalne pomoći e, traži nas se i izravni pristup Europskom fondu lokalnih vlasti kako bi mogli financirati programe integracije na lokalnim razinama. Nakon nekoliko godina borbe sada imamo socijalni e, fond koji možemo iskoristiti i za djecu, a to znači da će djeca iz e, nepovoljnih e, sredina imati pristup zdravstvenim uslugama i nekim drugim uslugama uslugama koje su im potrebne. Još jedna tema je odgovarajuća prehrana. Ovaj tekst veoma je ambiciozan i na taj način je vrijedan Europskog parlamenta koji predvodi u borbi za ljudska prava. Hvala vam lijepa na ovom strastvenom govoru. Hvala vam i što ste se držali govora, držali zadanoga vremena u ime kluba ECR gospodin hok. Hvala vam lijepo. Novi e, Europski socijalni fond predstavlja jačanje socijalne Europe. On jača socijalnu infrastrukturu, ali i ljudski kapital. Potrebno je pomoći ljudima da prevladaju probleme koje donosi digitalizacija i globalizacija i to često može dovesti do pametnog gospodarskog rasta i boljih uvjeta rada. Potreba nam je novi model socijalne skrbi koji će uzeti u obzir demografske promjene i e, gospodarske e, promjene. Mislim da nismo dovoljno jasno progovorili o ulaganju u mladi naraštaj, o tome kako treba pomoći ljudima s invaliditetom, kako treba poduprijeti romsku nacionalnu manjinu i nevladine organizacije kao i mikro, mala i srednja poduzeća. Ovim zakonodavnim prijedlogom ne smijemo E, stvarati prepreke za prekograničnu suradnju koja već postoji između pojedinih zemalja. Hvala vam lijepo. Gospodin Selimović u ime kluba ALDE. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Dopustite da zahvalim i izvjestiteljici i suizvjestiteljima kao i komisiji na važnom poslu. Ova, ovo izvješće tiče se jednog od glavnih financijskih elemenata u području e, socijalne e, prava, u području socijalnog stupa Europske unije. Mjesece i godine uložili smo u rad na ovoj temi. Radili smo naravno i na temelju analiza stanja u pojedinim zemljama uključenih u e, europski semestar. Iznimno mi je drago što se ovdje predviđa potpora za digitalno usavršavanje mladih, za pomoć u ranoj dječjoj dobi i sl. Krize će se dogoditi i u narednom razdoblju i važno je da budemo fleksibilni kako bismo se uspješno s tim krizama mogli nositi. No ono što smo osobito uspjeli ostvariti jest poduprijeti dugoročnu integraciju migranata u države diljem Europe. Ti, ti ti su nam ljudi došli, sviđalo se to nama ili ne. I države moraju imati rješenja, moraju imati kapacitete i novac da odrade sve što je potrebno kako bi se ti ljudi integrirali u europsko društvo. Drago mi je što smo to uspjeli ostvariti. Naglašavamo također potporu da se e, više pomogne samohranim roditeljima i da se također e, pomogne onima koji su izašli iz obrazovnog sustava. Mislim da ova, e, ovo izvješće neće ostvariti čuda kao ni jedno drugo, ali mislim da može pridonijeti ostvarenju snažnije i bolje Europe u narednom mandatu. Hvala. Hvala vam lijepo. U ime zelenih, gospođa Reintke, izvolite. Thank you, Mr. Chair, Zahvaljujem predsjedatelju, povjerenice, poštovani kolege. Sve veća e, socijalna podjela jedna od najvećih prijetnji za Europu i kao što je i Brexit pokazao, postoji veliki broj ljudi koji imaju dojam da se da nitko ne rješava njihove socijalne probleme. Mi ih moramo pokušati riješiti time što ćemo Europsku uniju učiniti socijalno socijalno pravednijom i što ćemo se pozabaviti problemima socijalne nejednakosti. Europski socijalni fond jedan je dio te slagalice. E, važno je e, boriti se protiv siromaštva i boriti se protiv socijalne isključenosti. Ovim prijedlogom Europski parlament je pokazao da je spreman upustiti se u tu borbu protiv nejednakosti, a sada e, i vijeće i države članice moraju pokazati svoju spremnost, ne budu li to učinili ugrozit će budućnost Europske unije u cijelosti. Hvala. E. Hvala u ime GUE. Gospođa Kostanika Kuneva, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Što se tiče pregovora o strukturnim fondovima, ti pregovori ne mogu se događati u strahu i svjetlosti straha od visokih trošaka ili želimo socijalnu Europu ili ne. Ukupan proračun kao takav e, u idućem programskom razdoblju će se i dalje smanjivati, što drugim rečima znači da ćemo i za socijalna pitanja imati manje sredstava na raspolaganju. U novom razdoblju imamo i novih izazova e, Stanovništvo stari, mladi ljudi nalaze radna mjesta, imamo problem sa migracijama, a isto tako i siromaštvo doista jest e, skupocjeno. A Europa konačno treba jedan e, socijalnu mrežu, jednu socijalni lik. Inače će Europa e, morati se rastočiti, jer upravo zato što ljudi sve više i više izražavaju nezadovoljstvo. Zbog toga trebamo u socijalnom području ciljeve koji moraju imati jednaku vjerodostojnost kao i gospodarski ciljevi koji su postavljeni. Hvala lijepa. Sada mm, prelazimo dakle na govornike iz e, klubova. Gospodin Hetman, izvolite imate riječ. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Štovane kolegice i kolega, ja sam bio sretan što sam vidio prijedlog komisije kad je riječ o novoj uredbi vezano uz EZ+. Mislim da upravo spajanje čitavog niza E, komplementarnih instrumenata USF Plus može doista učinkovitijim učiniti ovu vrstu potpore, a isto tako ovime se nudi i daleko viši stupanj transparentnosti te jedinstveni cilj sa 11 vrlo detaljno opisanih ciljeva kao što su socijalna uključivost, a isto tako i e, tržište rada. Stav parlamenta e, svakako želi podržati i poduprijeti ulogu regija koje neće biti samo korisnici ili institucije koje će upravljati SF plusom, već isto tako koje će biti oni koji su najbliži svojim građanima i koji najviše znaju o svojim građanima. U odboru za zapošljavanje mogu kazati da smo ostvarili kompromis koji je bio prihvatljiv s gotovo svim političkim klubovima i Drago mi je što ćemo ovaj dokument e, moći raspraviti sa vijećem kako bi se ovaj dokument što prije usvojio. izvolite. Gospodine predsjedniče, siromaštvo je je endemična vrsta u našem društvu. Jedno od četvoro djece e, ima šansu da e, padne u siromaštvo. A Isto tako moramo naglasiti da i roditelji koji su e, na neki način ugroženi da nikada neće uspjeti doći do radnog mjesta ili do adekvatne E, socijalne i zdravstvene zaštite i zbog toga zaista postoji snažna potreba da i socijaldemokrati koji stoje pred vama ovo ističu svaki puta i svakako treba uključiti e, sve skupa u ESF plus i drago mi je što postoje fondovi koji će se boriti protiv socijalne nepravde e, Siromaštvo djece je nešto na što se moramo izrazito usredotočiti i vjerujem da će vaše izvješće učiniti jedan značajan iskorak u tom pogledu. Hvala lijepa. Sada je gospođa Lopez Bermejo. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih e, sa svoje strane želio započeti i istaknuti da je jako dobro što imamo ovaj fond. E, ovaj fond ima dobre ciljeve kad je riječ o socijalnoj politici i zapošljavanju. Također moramo kazati da je dobar instrument koji se svakako može i poboljšati. I prije svega u sljedećim segmentima. Jako je važno da e, imamo veća financijska sredstva u fondu jer i sami zaposlenici žive u nevjerojatnim uvjetima s obzirom na troškove, a isto tako i radnog zakonodavstva imamo daleko lošiju situaciju. Prioritarni projekti moraju biti identificirani, te isto tako moramo uspostaviti ravnotežu šanse. Nezaposlenost mladih kao tema, dosta je dobro da se stvore ove sinergije sa drugim fondovima i da se rezultat spaja u SF Plus e, uz e, isto tako je Invest EU koji treba uzeti u obzir. Svakako treba i administriranje fondom e, i upravljanje fondom olakšati. To neće bitno utjecati na strukturne probleme u EU, ako ujedno ne postignemo i preduvjete, a to su europski semestar koji mora biti dovršen. Kolegica Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Ja se nadam da Europski socijalni fond plus eh, koji će na eh, kojem ćemo glasovati u parlamentu da neće izgubiti iz vida i socijalne stupove. Zato su potrebna dva preduvjeta, mora biti pojednostavljen program kad je riječ o pristupu, a isto tako moramo E, e, biti dosta ambiciozni kada je riječ o distribuciji fondova. Oni moraju ispunjavati sve stvarne potrebe ljudi, a isto tako kada je riječ o propagandi samih e, stranaka, ako govorimo o socijalnim preprekama i barijerama, moramo imati s druge strane jamstvo da svi oni projekti koji doista dozvoljavaju da se poboljšaju socijalni razvoj, a isto tako i jamstvo za mlade ljude koje moramo podupreti prije svega svih one koje nemaju ni radno mjesto, ni niti su obrazovani i u područjima u kojima imamo takve karakteristike i ti mladi ljudi nemaju mogućnost e, doći do radnog mjesta. A moje posljednje napomena, mi smo Europa regija, nemojmo to zaboraviti i jedan od e, ciljeva jest upravo da se premosti ova razlika između različitih regija koje su sočene sa različitim realnostima. Gospođa Blinkeviću. nezaposlenosti, e, visoka stopa siromaštva, to su zaista veliki problemi u čitavoj Europskoj uniji, zbog toga bismo trebali izgraditi socijalnu Europu. Moramo isto tako implementirati i stup socijalnih prava kako bismo potaknuli zapošljavanja i napredak te isto tako ravnopravnost spolova. Moramo smanjiti siromaštvo prije svega kad je riječ o siromaštvu djece kako bismo sve ovo ostvarili potrebno je e, sukladno financiranje za socijalnu politiku. Moramo povećati ESF i proračun na sf a prije svega jedna trećina e SF plusa treba e, se koristiti za suzbijanje siromaštvo i socijalnu ekskluziju. Zbog toga socijaldemokrati traže kao klub da se alocira barem 6 milijardi eura upravo za e, E, jamstvo za e, djecu kako bismo suzbili ovo dječje siromaštvo, a isto tako i sam sustav suzbijanja siromaštva kod e, starijih osoba, starijih žena, jer njihova mirovina 40% manja od mirovina muškaraca. Upravo i isto tako ravnotežnost između privatnog i poslovnog života i time će se smanjiti siromaštvo. Hvala lijepa. Gospodin Detjen, izvolite. Mikrofon, izvolite. Gospodine predsjedniče, što nam povjerenice, doista je situacija sljedeća. Samo ono što možemo doživjeti, i što možemo shvatiti u tom sklopu, dugoročno možemo poduprijeti i čini nam se dobro. E SF Plus zaista je financijer projekata u čitavoj Europi koji tisućama ljudi u Europi e, čine Europom bliža, a isto tako i u gospodarski nerazvijenim regijama sve češće se postavlja pitanje što imamo mi od Europe. Socijalni fond daje tu pravi odgovor i ujedno je determiniran da se investira u ljude. E, daljnje obrazovanje, socijalna sigurnost, a isto tako i ponovno priključivanje tržištu rada podupire su ESF plusom. Sve to financira sam fond, a kad je riječ o strukturnim promjenama, e, Europa ne ostavlja ljude na cjedilu. Želimo kazati da je i siromaštvo nasljedivo. To možemo samo prekinuti ako ćemo i djeci dati socijalna prava u ruke na njihovom životnom putu. Tražimo da i djeca koje su pogođene siromaštvom imaju elementarne e, osnove osnovne uvjete za život, a to su besplatni udžbenici, besplatna prehrana u školi i ukoliko nije dovoljan budžet roditelja za izlete, tada i škole moraju imati ova sredstva. Oprostite, ali vrijeme vam je isteklo. Gospođa Evelyn izvolite. Jednu minutu. Hvala lijepa. Hvala vam, gospodine predsjedniče, štovana gospođo povjerenice. Treba nam više sredstava kako bismo suzbili zaposlenost mladih. Trebaju nam ova sredstva kako bismo mladim umovima dali perspektivu Europi i kako bismo svoje djeci omogućili da u Europi imaju e, osiguran e, topli dom, a isto tako i svako dijete ima pravo na to da e, ima svoj obrok u školi, što znači da nam treba zaista jedno jamstvo za djecu s kojima možemo biti sigurni da će svako dijete u Europskoj uniji i imati besplatno zdravstvenu skrb, a isto tako i dobar smještaj, te isto tako i primjerenu prehranu a to znači drugim riječima da SF plus mora na neki način biti povećan. Nama su potrebna ta sredstva kako ne bismo samo um, nedeljom razgovarali o tome, već u Europskoj uniji moramo učiniti konkretne korake kako bismo stvarili sve ove ciljeve. Hvala lijepa. Hvala na ove tri sekunde koje ste nam ostavili, a sada postupak spontanog javljanja za riječ je Jedna minuta, izvolite. Zaista, što se tiče obrazovanja za tržište rada, učinkovitost s tim u vezi, a isto tako i aktivnosti fonda moraju ispuniti sve preduvjete. Recimo, digitalne kompetencije koje će biti izuzetno važne u idućih nekoliko godina. Što se tiče promjena u gospodarstvu 4.0, industrijska revolucija će zaista dati nove e, iskorake i isto tako moramo kvalificirati mlade ljude koji dolaze na tržište rade. Izuzetno brzo se odvijaju promjene i stoga nam trebaju sredstva koja će upravo predviđati sve one promjene koje će se dogoditi na tržištu rada. Želim zahvaliti izvjestiteljici na izuzetnom radu, a isto tako želim se suglasiti sa izvjestiteljima kada kažu da zaista trebamo investirati u E, ona područja te isto tako omogućiti pristup tržištu rada svim onim e, građanima koji su ranjivi. A isto tako moramo spomenuti samo zapošljavanje. Kada imamo e, mlade ljude koji niti pohađaju školu, niti se obrazuju, moramo i za njih naći rješenje. Odgovor. Jedna minuta. Mi kažemo mladim ljudima, isto tako dugoročno nezaposlenim u Ujedinjenoj kraljevini, da e, će izgubiti e, svoju potporu ako ćemo provesti Brexit 500 e, milijuna funti iz Europskog socijalnog fonda. Mladež Ujedine kraljevine koje su 14 udruga mladih predviđa da ukoliko ćemo e, izgubiti SF i isto tako i Europski fond za regionalni razvoj same službe za mlade će izgubiti 160 milijuna eura godišnje kao članice Europske unije, Kraljevina dobiva značajna sredstva iz ovih fondova, a isto tako i same posljedice štednje smo i to tako osjetili. Od 2010. godine imali smo 737 milijuna funti e, smanjenja sredstava u čitavoj Engleskoj a isto tako i asocijacije u mom e, izbornom okrugu, a koristili su ESF e, milijuna ljudi će izgubiti potporu, 40 e, radnih mjesta će nestati, 21.600 mladih ljudi će ostati bez životno važne potpore. E, oni koji su u Liverpoolu glasili za ostanak u Europskoj uniji, da li će za njih to biti omogućeno? Notis Marijas, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Globalizacija mjere štednje, a isto tako i gospodarske prilagodbe doveli su do toga da imamo milijuna siromašnih e, ljudi, a isto tako i nezaposlenih u Europi. Europski socijalni fond plus može poduprijeti sve one mjere, a isto tako i težiti tome da se na različitim razinama provedu intervencije. Možemo suzbiti siromaštvo kod djece. E, siromaštvo kod djece je dostigla jedan visoki stupanj. Dugoročno je mogu dobiti potporu i mladi ljudi, mogu dobiti potporu koji traže radno mjesto, a ujedno moramo E, vidjeti kako da se te mogućnost da se instrumenti e, obrazovanja i nadalje koriste kako bi se ispunili preduvjeti novim globalizacijskim trendovima. Također želim se osvrnuti na osobe sa posebnim potrebama koji trebaju pomoć iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj fond može doprinijeti isto tako sa svoje strane da se pokrije isto tako i zdravstveni sustav i i uvjeti u zdravstveni sustav. On može daleko više od samozapošljavanja zapošljavanja. Hvala. Gospodine predsjedniče, hvala vam lijepo. Sama struktura i sama financijska sredstva i sve ono što obuhvaća sam fond, sve to se zapravo E, podjavljuje pod europski semestar, a isto tako i svi preduvjeti koji moraju biti ispunjeni, te isto tako i ona lista želja i zahtjeva komisije kada je riječ o e, poveznici sa investeu e, Portugal, u Portugalu imam čitav niz amandmana koje želimo uputiti. Riječ je o podijeljenoj odgovornosti riječ je o ojačanju investicijskih aktivnosti, a isto tako Pogledajte kad je riječ e, za sve učilište, a isto tako i zdravstvenom sustavu, vrhunsko obrazovanje je potrebno prije svega, treba stvoriti radna mjesta u tom sektoru, svakako treba suzbiti siromaštvo, a riječ je o tome da fond mora imati dovoljna sredstva kako bi djelovao u svim sektorima i to sve skupa možemo da na taj način izgraditi. Hvala na ovih 60 sekundi. Kolegice Šojtrova, izvolite. Hvala ja vjerujem da ova nova uredba e, o Europskom socijalnom fondu e, može zaista dovesti e, do učinkovitih korištenja samih fondova. Imamo preklapanje fondova i trebamo spojiti ove ciljeve nova pravila bi trebala svakako uzeti u obzir i implementacijske procese koje su u tijeku, a isto tako bi trebao smanjiti administrativne prepreke. Što se tiče poveznice sa europskim semestrom, čini mi se da je to dobra ideja. Na taj način ćemo bolje koristiti fondove i raspodijeliti ih na ključne e, segmente. Isto tako mislimo da e, bismo bili u boljoj mogućnosti da prebrodimo e, razlike u socijalno-ekonomskom pogledu. Fleksibilnost korištenja fondova, to je bilo ključno pitanje. Sada ćemo moći upravo koristiti sredstva s obzirom na kontekst korištenja i bit ćemo u mogućnosti da zadržimo sve ono što prijeti našim mladim ljudima. Hvala lijepa. Gospodin Konječina. Štovane kolegice i kolege, ja bih e, želio sa svoje strane e, kazati hvala izvjestiteljici. Doista je žalosno što u europskom društvu imamo toliko socijalnih izazova, preko stotinu milijuna e, ljudi živi u, na pragu siromaštva u Češkoj imamo toista mnogo ljudi koji su na neki način postali robovi dugova, tužnički robovi i kao rezultat toga sami dugovi e, ih e, pritišću. Oni zapravo ne vjeruju više ni u pravosuđe niti u život i oni su u velikom riziku u teškim životnim uvjetima, ali isto tako stvara se jedan ogroman pritisak na europsko društvo i stoga mi je drago što će ovaj fond upravo omogućiti i pomoći tim ljudima u području i zdravstva i zapošljavanja socijalnih Dakle, socijalne inkluzije, ne smijemo zaboraviti da je najbolja moguća investicija, investicija u ljude, u njihove živote. Jako je važno shvatiti da naši građani zaslužuju upravo ovakav razvoj. Hvala lijepa. Gospodin Hasafari. Hvala. Ja bih e, na prvom mjestu želio zahvaliti izvjestiteljici na izuzetnom radu e, vezano za ovaj dosije Europski socijalni fond. E, to isto je bio jedan kamen temeljac upravo europskog zajedništva. Ovdje trebamo na neki način potpuniti socijalni deficit, starenje stanovništva, pristup socijalnim službama, te zdravstvenim službama. Treba nam jedna višegodišnja strategija Europske unije, a iznad svih onih dosadašnjih politika koje mora biti dodatak kad je reč i na lokalnoj razini, a i na regionalnoj razini. Ovdje govorimo o području zdravstva koje smo isto tako 1,2 milijarde predvidjeli za segment rasta, to je jedan ambiciozan cilj ovog fonda, a isto tako svakako treba omogućiti ravnopravan pristup održivim E, i isto tako visoko vrijednim primarnim zdravstvenim skrbima, a isto tako i dugoročno rješenja koje moramo usmjeriti prema građanima sa centrima izvrsnosti koje će se naći na licu mjesta i koji isto tako znaju koje su potrebe obitelji pojedinih građana. Nikome ne smijemo ni na koji način ispustiti iz ruke i ispustiti iz vida. Gospodina Romana Tomas, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Europska unija može doista ostati konkurentna na globalnoj razini ukoliko zadržimo visoku razinu zaposlenosti, a isto tako i socijalnu uključivost, a isto tako i zdravstveni sustav koji se mora istaknuti u digitalnom području, ali isto tako i kad je riječ o povezivanju obrazovnih sustava. S druge strane, tržište rada koje može imati negativan učinak kad je riječ e, o e, nestanku e, dakle samog tržišta rada može imati negativne posljedice. Svakako doprinos socijalnom rastu i gospodarskom rastu SF plus može donijeti jedno investicijski ljudski kapital koji će ujedno E, dati jedan katalizatorski moment, e, te svakako moramo uzeti u obzir naše mlade i stvoriti jedan minimalni postotak e, koji je stopa sufinanciranja u državnom članicama u okviru ovog programa. Hvala lijepa. Gospođo povjerenice, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Štovani zastupnici, ova rasprava ponovno pokazuje koliko je važno ovo pitanje SF Plusa i vaše izvješće će svakako biti jedan dobar temelj za međuinstitucionalne pregovore koji su pred nama. Kao i uvijek komisija je otvorena za raspravu u trilogu i u, zaista ćemo biti jedan e, dobar posrednik. Uvjerena sam isto tako da i pod rumunskim predsjedanjem će vijeće sa svoje strane e, postignuti napredak kad je reći o uredbi o SF Plusu, a isto tako da ćemo ga usvojiti tijekom 2019. godine. Prije svega je to bitno da to bude prije sljedećeg programskog razdoblja. Investicija u ljude, to je doista opipljiv argument europskih vrijednosti koji promovira socijalnu pravdu, ravnopravnost, a isto tako konkretne akcije kojima se e, zaštićuju naši građani, e, nezaposleni, zaposleni, e, muškarci, žene, e, svi oni koji su rođeni u Europskoj uniji i svi oni koji su rođeni izvan Europske unije, svi građani i to od najranijeg djetinstva pa do starosti. E SF Plus doista je instrument koji može izravno utjecati na život građana i koji omogućuje da se stvori socijalna kohezija te isto tako da se dobije konvergentnost u socijalnom području. S obzirom na opredeljenje su prije svega parlamenta, kojeg e, moram istaknuti da će Europska unija biti bolje mjesto kako bismo doista ispunili sva iščekivanja naših građana u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Hvala vam našem predanom radu, hvala vam isto tako i na činjenici što ste tako brzo napredovali i čestitke svima koji su sudjelovali u ovom e, dosjeu, a prije svega i samo izvjestiteljici želim od srca zahvaliti ostatnie słowo do pani. Hvala Zadnja će riječ imati izvjestiteljica gospođa Lope Fontanje. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Još jednom bih zahvalila kolegicama i kolegama na sjajnoj suradnji na ovome izvješću. A isto tako zahvalila bih komisiji na prijedlogu. Nismo imali mnogo vremena, no ipak vjerujem da smo uspjeli doći do do solidnog teksta. To je omogućila činjenica da svi imamo pred sobom zajednički cilj, a to je bolja Europa. To znači da imamo maksimalističke pozicije i široki konsenzus. Svi smo negdje morali popustiti, no s druge strane dobili smo sporazum u odboru EMPL koji će ići na korist svim građanima Europe gdje god bili da ćemo e, pojačati socijalnu koheziju i da će ovaj fond biti usklađen sa europskim socijalnim stupom i sa e, europskim ugovorom o funkcioniranju odnosno sporazumom o funkcioniranju Europske unije. Te da ćemo se s njime moći nositi sa realnostima kako e, u državama članicama, tako i na razini Europe. Dakle, e, poruka je da e, su građani glavna briga Europske unije i da ćemo nastaviti raditi na poboljšanju kvalitete njihovog života. Druga poruka je i da vijeću, a to je da je Europski parlament obavio svoju zadaću, te da ako ovo izvješće bude usvojeno, a nadam se da hoće biti, da ćemo biti spremni započeti pregovore i kao izvjestiteljica znam da će biti teško, no vjerujem da će rumunjsko predsjedništvo naći vremena u svome mandatu za početak tih pregovora, te se nadam, kao i moje kolegice i kolege, da ćemo moći zaključiti ovaj spis još za saziva ovog parlamenta. Hvala. Zahvaljujem izvjestiteljici. Mislim da već sada vam možemo čestitati na barem ovoj raspravi. Zaključujem raspravu i najavljujem glasovanje sutra. A sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda i još imamo pola sata vremena za to, a to je izvješće kolege Pascala Arimonta o posebnim odredbama za cilj Europske teritorijalne suradnje Interreg. Imam zahtjev, međutim, upućujem ga kolegicama i kolegama zastupnicima. Dopustit ću u spontanom javljanju za riječ e, da se e, izjasne oni kolege i kolegice koji do sada nisu imali prilike. Preostalo nam je 29 minuta i e, kako sada, stvari to stoje Završit ćemo u 11.23. Dakle, dajem riječ e, zastupniku Paskalu Arimontu. Izvolite. Štovani predsjedniče, štovane kolegice i kolege, štovana povjerenice, sa vrlo velikom pozornošću sam pratio glasovanje u Britanskom danu Donu i ono što je kao sporazum e, htjelo se postići odbijeno je Brexit, isto tako znači i e, kraj prekogranične suradnje Interreg, s druge strane E, znači, baš suprotno, kao stanovnik e, u istočnoj Belgiji i granične regije, mogu govoriti iz vlastitog iskustva, Interreg program već e, čitav niz godina, koje je 1990. godine uspostavljeno, doprinosi doista da u mnogim graničnim regijama postaju i nastaju zajednički prostor, to je jako važno. Stvaranje prepreka i u glavama stanovnika moramo na neki način suzbijati. Zbog toga je i ovo izvješće simbolično kao e, voditelj pregovarača u parlamentu. Ja sam se nastojao da se i ova suradnja E, uspostavi 946 amandmana, 46 kompromisnih prijedloga koje smo izradili na temelju toga, a sve to skupa do toga da na odboru su sve stranke jednoglasno prihvatili ovo izvješće upravo, a to je bio i e, vodilja, misao vodilja da granične regije ne smiju biti slijepe ulice, već moraju e, održavati življenu Europu. Interreg program jest upravo suprotno od svega što bi se zvalo zatvaranje i komisija je predvidjela da se ukupan volumen 8,4 milijarde eura za e, naredno razdoblje. Mi smo ova proračunska sredstva, pa makar to ćemo imati na pregovorima oko višegodišnjeg financijskog okvira, mi smo sada ipak predvidjeli 11,1 milijardu eura, povećali smo ova sredstva jer nam je to važna. Važna nam je e, teritorijalna suradnja, e, važno je da to ide i bez e, uskraćivanja sredstava. Ne smijemo smanjivati sredstva jer suradnja međugranične naravi izuzetno je važna i za preživljavanje Europe, pogotovo u vremenima kad čujemo o ponovnom zatvaranju granica granica. Imamo mnoštvo onih koji prelaze granicu svakog dana i još uvijek imamo te granične prepreke i oni osjećaju prvi što se to događa u Europi, a što ne. Projekti Interrega su jedno i pilot projekti koji trebaju dovesti do srastanja, koje stvaraju e, konkretne probleme, odnosno konkretne rješenja daju za konkretne probleme upravo. Traženje ovakvih rješenja jest ono što je potrebno u Europi. Izuzetno važno nam je bilo kad smo isto tako htjeli da imamo i e, praktična rješenja za ovakve projekte. Bilo je važno da povećamo financijske sredstva. Isto tako je bilo važno da i nositelji projekata ne smiju, e, ne, mogu, ne moraju mijenjati svoje strukture koje su čitav niz godina dobro funkcionirale. Zbog čega uopće mijenjati nešto što je bilo u praksi dobrodošlo? A isto tako važno nam je bilo da i sami mikroprojekti, people to people projekti, a isto tako kad je riječ o suradnju između klubova, između udruga, jasno je definirano i jednostavnije se sada mogu provoditi. Sve u svemu mogu reći da mi je drago što imamo jedan tekst koji je baš usmjeren prema praktičnim rješenjima, a nipošto ne dolazi iz dakle kule od slonovače iz Brisela. Svakako smo dobro surađivali i sa odborom e, za regionalni razvoj i za odbor za gospodarstvo prije svega i sama e, administrativna e, na neki način obrada zahtjeva koja je e, velika za male klubove i za male udruge i moramo smanjiti ove administrativne prepreke i, drago mi je što se u tom smjeru ide. Kriteriji koje smo definirali jeste da u budućnosti trebaju pripremiti neke kriterije koji na neki način e, trebaju svakako obuhvatiti mala i srednja poduzeća kad je riječ o okolišu, zaštiti okoliša i o tome da i sam program Interrega smatramo simbolom kad šef marketinške agencije treba snimiti film u Europi, on bi svakako trebao e, pozvati sve osobe i svakako bi trebao uzeti u obzir sve ono što će čuti u Europi. Hvala lijepo. Razvoju povinna... Za odbor za razvoj. Gospodin Teo Harus odnosno zastupnica Teo Harus je trebala govoriti, no nije u dvorani, pa se obraćam povjerenici Tisan. Izvolite. Hvala lijepa još jednom predsjedniče što ste mi dali večeras riječ. Dakle, u ime Europske komisije želim zahvaliti izvjestitelju, zastupniku Arimonu i izvjestiteljima u Sjeni na kvaliteti ovog izvješća i na trajnoj podršci europskoj teritorijalnoj suradnji koju poznajemo pod nazivom Interreg. Komisija također želi pohvaliti odbor za e, regionalni razvoj na brzom radu. Rokovi su bili kratki, morali smo biti spremni za i trebamo biti spremni za početak sljedećeg problemskog razdoblja. E, zato smo sigurni da će i vijeće učiniti sve da se zadrži zamah u ovome važnom spisu i omogući pokretanje pregovora u najskorijoj budućnosti. To je tim važnije jer europska teritorijalna suradnja utjelovljava samu suštinu europskog projekta, a to je okupljanje neovisno o granicama kako bismo se pozabavili zajedničkim izazovima. Dopustite da naglasim neke od najvažnijih novosti. Dakle, e, revidiramo ustroj kako bismo izbjegli fragmentiranost, preklapanja i time pojačali učinak na teritorije e, koji su E, ciljana, ciljani teritorij programa. Zatim funkcionalne, funkcionalna područja su zapravo e, naglašena kako bi se pojačala prekogranična e, suradnja osobito među regijama koje dijele morsku granicu zatim e, jače veze sa postojećim strateškim okvirima i politikama će također biti cilj. I u konačnici pojednostavljenje cijelog okvira i to radikalno pojednostavljenje kako bi se e, smanje sredstava administriralo fondom i programom, a dalo više naglaska stvarnim rezultatima i učincima. Komisija cijeni što ste prepoznali naše napore i poziva vas da nastavimo raditi zajedno kako bismo e, ostvarili to pojednostavljenje. E, prekogranična suradnja i program Interreg e, usredotočit će se više nego što je dosad bio slučaj na institucionalnu suradnju, rješavajući pogranična pitanja i ulažući u zajedničke usluge od javnog interesa. Ukupno gledajući, Pojednostavljenjem europske teritorijalne suradnje možemo je ojačati i podići na još jednu višu razinu. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala lijepa, gospođo zastupnice, e, povjerenice. A sada u ime odbora za proračunski nadzor, gospodin Kon. Štovane kolegice i kolege, što predsjedniče, gospođo, predstavn, e, gospođo povjerenice, dolazim iz regije 4 milijuna Njemaca u regiji Belgije, Nizozemske, Njemačke. Zbog čega je Interreg važan u našoj području? Jer on prelazi granice, suradnja univerziteta, prekogranične tržište rada, mnoštvo programa koji spajaju ljude, a isto tako i raduju ih. To je ono što očekujemo od Europe, da nas Europa raduje. I želim naglasiti da mi kao parlament eh, trebamo tražiti više sredstava za ove programe, jer ne želimo samo da se nastave postojeći programe, već da ove instrumentari možemo izgraditi kako bi Europa i dalje srastala. Kao izvjestitelj eh, u ime odbora za eh, kontrolu proračuna, želim kazati koliko je važno da se smanje administrativne prepreke, jer administriranje koje nam uzima previše vremena ili više vremena od samog projekta, onda to više neće biti na radost samih sudionika. Želimo e, oduševiti ljude za Europu. Europa mora nas radovati i zbog toga moramo i nadalje nastaviti razvijati ove programe. Hvala. Hvala lijepa. A sad u ime odbora za kulturu i obrazovanje zastupnica Marlena Midzi. Gospodine predsjedniče, financijski instrumenti koji se spominju u ovome izvješću su vrlo važni za regionalni razvoj, kulturu, obrazovanje, Europsku uniju. Svaki od njih je doista izuzetno važan za Europsku uniju i za ravnopravne e, mogućnosti, ako želimo pružiti ravnopravne mogućnosti svim građanima gdje god bili. Kultura i obrazovanje su važni ako želimo eliminirati e, granice. Potrebno je osigurati dovoljna sredstva. Izvjestitelj je doista obavio sjajan posao, no trebamo se više usredotočiti na obrazovanje jer e, time ćemo ojačati konkurentnost u svim regijama Europe. Moramo poslati zajedničku poruku, a ta je da smo svi ravnopravni, neovisno o tome odakle dolazimo. Bez obzira na e, kulturu kojoj pripadamo, jezik kojim govorimo i neovisno s koje strane granice jesmo, potrebne su nam ravnopravne mogućnosti i prilike. Hvala. Sada u ime Pučana, gospodin Van Nisleroy. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Zahvalio bih i čestitao zastupniku Arimonu, izvjestitelju, isto tako povjerenici. Tisan, smatram da je ovo trenutak u kojem možemo doista reći kako Interreg nije nešto što pripada prošlosti, već i tekako relevantan alat e, ima područja gdje nije visoka gustoća naseljenosti, no ipak se mogu okupiti oko zajedničkih projekata u pograničnim prostorima. I e, tada se vidi točno što taj program donosi. E, zatim u Škotskoj e, je program Interreg značio da je bilo moguće